kada dakle jedan zastupnik ili klub traži da se neki tekst izmjeni onda se o tome glasa e, sedam pravnih akata pod, su potpisano je s vijećem a njihovi će naslovi biti objavljeni